Gospođa Forenza je izvjestiteljica, a govorit ćemo i o korporativnoj društvenoj odgovornosti. Druga izvjestiteljica koja će o tom govoriti je gospođa Ticijana Begin. No sada prvo riječ ima imaju gospođa Forenca i madam Begin. E, gospođa Forenca, četiri minute, izvolite. presidente eh, gentili colleghe e gentili colleghi gentile commissaria il rapporto che mi accingo ad illustrare <coughs> Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući, drage kolegice, kolege, gospođo povjerenice. Mi znamo da je ovdje riječ o vezi između strategije i socijalnim i ekološkim standardima i pravima. Izjava komisije je potpuno jasna, to su odredbe koje su nužno primjenjuje, dakle obvezne, a ono što vidimo i što nas zanima je područje ljudskih prava i kako budućnost e, trgovine će se odraziti na ljudska prava. Jer mi to ne možemo jednostavno podrediti i ne možemo istim tim maršinima mjeriti kao što razgovaramo o trgovini i ekonomiji. Moramo ipak na, sada i reći da vidimo veliku diskrepancu onoga što se govori u teoriji i onog što se događa u praksi kad su u pitanju zaštita temeljnih ljudskih prava. Jer evo, možemo i nekoliko primjera navesti. Mi se pitamo kako bi došli, mislim to je naš cilj, kako bi došli do jedne strategije i jednog načina postupanja ekonomsko-trgovačkim vodama koji bi apsolutno poštivao eh, ljudska prava. Vidite, i ovi najnoviji događaji u Europskoj uniji, kao što je referendum pri Velikoj Britaniji, pokazuje da su ljudi zasičani politikom kakvom kakva se do sad volila. Prema tome, mi moramo tu biti na velikom oprezu. I znate, jer e, mislimo da se previše udaljilo od ljudi, a to može biti jako opasno takvo ponašanje i u trgovinskoj politici. To se može enormno odraziti na muškarce i žene u Europskoj uniji, na njihova legitimna strijemljenja i želje. Prema tome mislimo da je upravo tema ovog izvješća, a to je pitanje ljudskih prava, njihove zaštite, na području u okviru ljudskih, socijalnih i ekoloških prava e, u jednom širokom kontekstu današnjih trgovansko gospodarskih odnosa to je jako bitno i sad dozvolite jednu malu digresiju. Mislim da je isto tako jako loše da se kod CETE nisu ta prava uzimala u obzir, nisu se uzela kao jedna od važnih kontinuiranih točaka u pregovorima. I to mislimo da je krivo. vidite, Evropska unija je jedan od najvećih i najvažnijih trgovinskih partnera, pogotovo i kod, e, kao recimo zašto se radila ugovor CETA, kad pružanja usluga sa smo među prvima u svijetu. Prema tome, mi moramo i kod svih međunarodnih trgovinskih ugovora ili dogovora o različitim investicijama uzeti u obzir upravo ta temeljna prava moramo osim toga se nekako boriti protiv onih loših posljedica globalizacije i to se odnosi i na same naše zemlje i njihovu unutarnju političku internu situaciju kao i na kontekst cijele na Evropske unije. Moramo paziti da se u Evropskoj uniji ne stavlja uvijek ili ne stavlja profit u centar svega, niti na nacionalnim razinama unutar Europske unije, nego da u središtu naše pozornosti uvijek budu temeljna ljudska prava kao i zaštita okoliša. Prvi put je Međunarodni odbor za trgovinu razmišljao o tome kako će to, mislim, već kako izgledaju ovaj naknadni rad na onim stvarima koje su već 2010. usvojene i donesene. Recimo, mi tu mislimo na implementaciju naše trgovinske politike. Svi znamo da je to bio jedan e, posao, da tako nazovemo to, dugog daha u kojem smo se, mi smo do sada puno izvješća o tome napisali, imali smo puno žustrih diskusija sa drugim odborima u parlamentu i unutar odbora s kolegama iz AFETA i ostalim kolegama. Ali ovo sve zato naglašavam jer je mi smo legislativno koherentni, da tako kažemo. Mi u parlamentu pratimo sve te trgovinske sporazume šta se kasnije događa na području ljudskih prava u vezi s tim, ali to je potrebno da se dogodi na razini svih europskih institucija jer Europska unija može isto tako i mora samo vrlo konsekventno i vrlo koherentno postupati i donosi daljnje odluke. Mi ovdje vidimo da je to osim dakle pitanje zaštite ljudskih prava je isto tako pitanje rodne ravnopravnosti, ali mislim da sam sada iskoristila svojih svoje četiri minute pa moram predati riječ. Da, hvala. sada gospođa Begin na četiri minute, druga naša izvjestiteljica. Hvala lijepo. Dakle, u ovoj raspravi, u ovom našem parlamentu, čovjek često ima dojam da je ta jedna nova strategija za trgovinu ulaganja nešto što je samo sebi svrhom. Međutim, kolege, trgovina ne može nikad biti sama sebi svrhom. To je zapravo nešto što treba dati momentum i svim ostalim našim razvojima. To je nešto što treba pomoći da dođemo do adekvatnih sredstava i imovine s kojom ćemo onda moći i druga naša područja koja su nama puno važnija još i u centru naše pažnje razvijati. A mi znamo da je Europska unija postala najvažnijom silom u svjetskoj trgovini i to zahvaljujući hrabrosti i sposobnosti naših građana u Europskoj uniji. Ali gledajte, to nije nužno cilj, to je samo sredstvo. I sada mi moramo razmišljati što je nama u važnosti bitno. To smo naravno u našem izvješću posebno duboko obradili. Mi smo uspjeli do sada našu trgovinsku politiku učiniti i transparentnijom i učinkovitijom i odgovornijom. I čitav niz mjera je tu predviđeno i poduzeto u korist malih i srednjih poduzeća mali, mali, mala poduzeća, to su oni korisnici glavni. Jer ovdje nije riječ o velikim korporacijama i velikoj industriji. Riječ je o tome da se i malima i srednjima otvore tržišta Evo recimo mislim na Australiju, Novi Zeland, Afriku južno od Sahare, sve su to perspektivna i potencijalna velika tržišta i za naše male i srednje poduzetnike. Prema tome tu moramo voditi jednu koherentnu politiku. Zatim treba razmišljati i o gubitnicima globalizacije. Moraju se i minimalna dakle, zaštita najosjetljivijih ovdje uzeti u obzir. Zato mislim da bi se trebali i ex ante i ex post provoditi, raz, dakle ne samo ex ante različite procjene, nego i ex post treba to pratiti i vidjeti kako je to djelovalo na sve ovo što sam spomenula. Primjerice kod trgovinskog sporazuma sa Kinom treba na to posebno paziti. Zatim imamo u ovom našem izvješću različite ulomke u kojima se naglašava da su ciljevi koje moramo ispuniti jasno održivi razvoj, pa čak i na tom području. Vidite, ali mi imamo danas posla s jednim globalnim proizvodnim lancem vrijednosti, jer se više ne proizvodi samo u jednoj zemlji, pa se moramo pobrnuti da takve planove održive proizvodnje uvedemo i da se brinemo za odrčuvanje tih minimalnih standarda, da to budu održivi lanci globalno. Moramo paziti da se nigdje ljudi ne eksploatiraju, da nema dječjeg rada, prisilnog rada i tako dalje. Zatim, tu to spada naravno i područje zaštite životinja, kao i poboljšanje uvjeta za životinje za uzgoj. Nadalje, moramo paziti na to da donesemo obvezujuće mjere koje će biti povezane sa oštrim sankcijama za sve one koji se ne pridržavaju tih obveza i zadaća. I mislim da bi nadalje trebali u parlamentu isto tako se za to založiti i to provući. Vidite, velika trgovina će uvijek i jedna zdrava trgovina će se uvijek bazirati samo na jakim solidnim osnovama kao što su zaštita ljudskih prava, zaštita okoliša i tako dalje. Zatim moramo isto tako i sustave općih povlastica u trgovinama još jedan puta razmotriti. Naši građani moraju uvijek imati slobodan izbor i ništa ne možemo izolirano promatrati, sve je uvijek povezano i treba tako i promatrati. Stoga nam je potrebna jedna puno transparentnija trgovinska politika u budućnosti koju će naši građani bolje razumjeti. Evo i moj apel parlamentu da zahtjeva insistira na svom pravu da bude jače involviran u sve takve svjetske pregovore i da bude jače prisutan kad komisija to vodi u ime europske institucije. E, Evropske unije. Da. Evo, dobro. Da završimo i zaključimo. Mogućnost sudjelovanja je vrlo bitna i sudjelovanje građana u javnom životu koje se mora umnogo stručiti. Zbog toga smatramo nužnim da komisija provodi češću razmjenu iskustava i znanja i spoznaja sa građanima Europske unije Smatramo da je potrebno da se komisija izravnije posveti svim našim građanima jer oni su zapravo dionici od najveće važnosti, prioritetni. I mislimo da su takve mjere najbolje za primjenu izravne demokracije koja očito nema dovoljno u zadnje vrijeme. Hvala lijepo gospođo Begin. Hvala vam. A sada u ime Europske komisije gospoda povjerenica Cecilija Malmström. Hvala lijepo predsjedniče. Uvaženi zastupnici, dopustite mi da zahvalim Odboru za međunarodnu trgovinu i posebno izvjestiteljicama Forenzi i Begin na njihovom trudu. Održivi razvoj trgovinskoj politike politici je područje u kojem Europski parlament i Europska komisija dijele zajedničke stave. Nova trgovinska e, politika Europske komisije govori o održivom razvoju, zacrtava sveobuhvatan program za Europsku uniju. Naglašava se da se trgovina ne tiče samo gospodarskog razvoja, nego i obrane vrijednosti kao što su poštivanje ljudskih prava, te visoki ekološki i radnički standardi. Ovo se nadostavlja na već ostvaran napredak od kad je Europski e, parlament 2010. godine osvojio tri rezolucije kao prvo e, donošenje obvezujućih e, poglavlja e, o održivom razvoju u svim trgovinskim sporazumima, zatim jačanje dimenzije ljudskih prava, uključujući i rodnu ravnopravnost u e, ocjeni e, učinka i isto tako GSP plus do, koji se odnosi na održivo e, razvoj i dobro upravljanje. Mi isto tako želimo promicati promjene e, u nekim zemljama, to je primjer Bangladeša, zatim podržavamo odgovorne poslovne prakse, uključujući veću transparentnost kad je riječ o objelodanjivanju informacija te e, preuzimanje međunarodno priznanih e, smjernica u području društveno odgovornog poslovanja. Europska unija je bila predvodnica proteklih godina e, zahtijevajući da se održivi e, razvoj, održiva politika ugradi u njezinu trgovinsku politiku, što su prepoznali naši trgovinski partneri i međunarodne organizacije. Međutim, nije dovoljno da smo predvodnik, pred nama je još mnogo posla. U tom smislu smo definirali neke prioritete, kao što je učinkovita provedba e, sporazuma e, od, dakle, trgovinskih poglavlja i poglavlja o održivom razvoju, Zatim podržavanje programa e, održivog razvoja do 2030. godine, promicanje odgovornih lanaca opskrbe i e, zahtjevi da poslovni sektor također ugradi ove ciljeve svoje strategije. Pogled prema inovativnoj strategiji za trgovinu i investicije. E, ta strategija naglašava važnost otvaranja novih radnih mjesta, ali isto tako i ljudska prava, održivi razvoj i dobro upravljanje. Mi smo uzeli u obzir zahtjev da naša buduća trgovinska politika bude usmjerena ne samo na ova pitanja, nego isto tako i na proizvodnju i usluge. Trgovina i proizvodnja su bili naši prioriteti posljednjih desetljeća i to će biti slučaj i u buduće. To je središnji stup naše strategije pristupa tržištu u trgovinskim sporazumima. Mi pozdravljamo također da je naglasak stavljen između e, dosljednosti kada je riječ o trgovinskoj politici i ostalim politikama Europske unije. Mi želimo integrirati različita područja politika vezano za zaštitu okoliša, ljudska prava, razvoj u partnerskim zemljama, što uključuje i poglavlja o živog razvoja u svim našim trgovinskim sporazumima. Također pozdravljamo činjenicu da je Europski parlament stavio naglasak na sustav VTO i na multilateralni pristup pregovorima. Mi imamo istu ambiciju. Mi se slažemo da je za e, trgovinsku e, liberalizaciju, za liberalizaciju trgovine najbolji upravo taj multilateralni pristup. Mi isto tako Podržavamo e, zahtjev da u trgovinskim sporazuma postoji ravnotežen pristup između e, poljoprivrede, između e, i između proizvodnje. Također e, primamo na znanje e, i stajalište vezano u status Kine kao tržišnog gospodarstva. Kina, e, komisija trenutno provodi dubinsku analizu i analizira različite mogućnosti i različite opcije vezano uz antidampinške predmete koje se tiču Kine. To ćemo uskoro završiti. Zatim isto tako e, pozdravljamo i stav parlamenta vezano uz javnu nabavu. U tom području postoje neravnoteže i mi to uzimamo u obzir prilikom formuliranja mandata i pregovaranja o sporazumu o slobodnoj trgovini kako bismo imali e, jednake uvjete u području javne nabave. Zahvaljujem vam na ovim izvješćima. Ona sadrže neke vrlo e, vrijedne komentare Većina toga e, je već e, nešto na čemu mi radimo u komisiji, ali naravno mogli bismo i to unaprijediti, tako da ćemo rado surađivati s nama kako bismo dobili što učinkovitiju trgovinsku politiku koja će biti također odgovorna i održiva. Hvala. Hvala i vama. Sada e, u ime prvoga odbora gospođa Ruvol, međutim e, nije u vječnici, tako da onda riječ ima Marija Dolores Lola Sanchez Caldente. Izvolite, u ime odbora za razvoj. Gracias, señor Hvala predsjedniče. Povjerenice Malstrom, nekažnjenost e, nekažnjivost e, brojnih e, poduzeća u svijetu je nešto što ne možemo tolerirati. Mi smatramo da je ključno da se poštuje načelo političke dosljednosti, posebno u kontekstu međunarodne trgovine. Isto tako moramo poštivati međunarodnu deklaraciju o razvoju. Svatko ima neotuđivo pravo da se poštuje suverenitet države i to znači da politike moraju ispunjavati e, potrebe građana te države. Isto tako nam trebaju obvezujući ugovori kako bi poslovni subjekti poštivali ljudska prava te načela zaštite okoliša. Mi moramo podržavati rad koji se odvija na razini UN-a. Nadalje, klauzule u ovim područjima, u međunarodnim sporazumima, E, su bitne. Uzmimo samo primjer Meksika i mi moramo stati na kraj toj e, nekažnjivosti velikih poduzeća. Ako se traži od multinacionalnih tvrtki da poštuju ljudska prava, neki smatraju da je, to, da je taj stav preekstreman, međutim to nije, to nije točno. Hvala. da riječ ima Joao Pimenta Lopez. Obrigado, senhor presidente. Dakle, napori izvjestiteljice su posebno su usmjereni na očuvanje prava radnika kao i poštivanje svih preporuka i pravila Međunarodne organizacije za rad. Ali mi ne smijemo zaboraviti da najveći dio korporativne odgovornosti moraju provesti velike europske financijske skupine. A pritom ne smijemo zaboraviti da ima jako puno dumpinga na tržištu rada. I sad kad imamo adekvatnu situaciju kakvu imamo i sve ove pregovore koje se vode, vrlo je teško to zaštititi prava radnika. Zatim moramo se potruditi da završimo socijalnu diskriminaciju. Evropska unija se mora boriti da posebno na području Azije protiv takve vrste diskriminacije. Jasno, jer ugovor iz Lisabona nam i govori kako i daje nam mogućnost za sklapanje svih različitih trgovinskih ugovora diljem svijeta, ali ne možemo trgovinske ugovore sklapati, a da se ne uzmu u obzir sve one realnosti diljem svijeta. Hvala. Tokija Saifi iz Odbora za vanjske poslove. Hvala predsjedniče, povjerenice, uvaženi kolege zastupnici. Htjela bih zahvaliti izvjestiteljici gospođi Forenzi na dobroj suradnji na ovom izvješću. Od 2010. godine ostvaren je napredak od strane komisije, a trgovina i dalje daje svoj doprinos poštivanju ljudskih prava te socijalnih i ekoloških normi. Klauzula o ljudskim pravima u trgovinskim sporazuma, poglavlje o održivom razvoju koje je obvezujuće u takvim sporazumima, trebaju i dalje e, treba se i dalje nastaviti s time i to trebamo osnažiti. Trebamo zatražiti da se u sklopu reforme VTO više uzmu u obzir socijalne i ekološke norme. Aktivnosti Europske unije trebaju ići dalje. Primjerice, trebali bismo posebno e, posvetiti pozornost sustavu GSP plus i e, pobrinuti se da se postojeći propisi u istinu poštuju. Nadalje, trebaju nam još neke inicijative. Pritom mislim na pakt o održivosti. Komisija mora nastaviti provoditi komisiju e, politiku u području društvene odgovornosti poduzeća i e, treba proširiti tu politiku na svoje trgovinske partnere. Želim spomenuti nešto što je već rečeno 2010. Međutim, nije bilo nikakvog nastavka. Komisija treba što prije izići sa zakonodavnom inicijativom kako bi se stalo na kraj radu djece i prisilnom radu. Želim isto tako naglasiti važnost e, učinkovite provedbe sporazuma i preuzetih obveza i to vrlo, na vrlo transparentan način. Parlament mora biti više uključen u postupak praćenja primjene. Što se tiče trgovinske strategije Europske unije, zahvaljujem kolegici Begin. E, nužno je da se poštuje proporcionalnost i da to bude u središtu trgovinske politike između Europske unije i njezinih partnera. Posebnu pozornost treba posvetiti osjetljivim proizvodima te poljoprivrednim proizvodima gdje mora postati poseban postupak. E, kao izvjestiteljica Odbora za vanjsku politiku želim podsjetiti da trgovinska politika mora promicati i štititi vrijednosti Europske unije. Želimo također ohrabriti komisiju da nastavi s naporima informiranja građana te da omogući e, bolji pristup dokumentima. Hvala. Hvala. Sada u ime odbora za razvoj, Jan Zahradil, izvolite. Hvala predsjedniče. Uz potovanje poštovanje prema kolegama iz ostalih e, klubova zastupnika koji imaju drugačije mišljenje od mene, ja ne mogu dati zeleno mjesto ovakvom stavu koje je suprotno naše strategiji e, trgovine u Europskoj uniji. Budući da se ovdje previše politizira trgovinska politika, ja mislim da ljudska prava i trgovina nisu u suprotnosti, nego da su komplementarni. Trgovina je ključni razvojni instrument koji donosi e, rast i prosperitet i dugoročno doprinosi razvoju ljudskih, e, radničkih i socijalnih prava. Isto tako se zalažem za strategiju suradnje umjesto postavljanja uvjeta kroz politike. Mislim da e, naše sugovornike moramo tretirati kao trgovinske partnere koji su nam ravnopravni i mislim da će to dovesti e, do daljnjeg dijaloga i suradnje. Posebno želim spomenuti jedan sporazum o slobodnoj trgovini koji je nedavno sklopljen između Europske unije i Vijetnama. Mislim da to može poslužiti kao vrlo dobar primjer e, takvog pristupa. Smatram da zemlje u razvoju trebaju socijalne, ekološke i ljudske standarde koji prije svega odgovaraju njihovoj razini e, ekonomskog i društvenog razvoja i bilo kakvi napori da se nameću obvezujući uvjeti, a nažalost to je stav koji postaje sve popularniji u ovoj vječnici, znači da će to njima nanijeti štetu, da će biti kontraproduktivno te da će to de facto značiti izvjestan oblik izlaza protekcionizma s naše strane, to je nešto što ja nikako ne mogu podržati. Hvala. U ime odbora IMKO, Joachim Schuster, Izvolite. Gospodine predsjedavajući, drage kolegice i kolege. Sa novom trgovinskom strategijom komisija polaže pravo na to da je ona ta koja se bavi trgovinom koja donosi dodatne vrijednosti. Međutim, to nije baš tako. Iako su sadašnje već e, trgovinskoj strategiji dodali čitavo poglavlja o održivom razvoju i zaštiti radničkih prava. Međutim, puno je u tim poglavljima toga zapravo nedostatno formulirano. Osim toga nemamo mehanizme za rješavanje sporova, što je vrlo bitno i prema tome i onda još čak i ako na, u tekstu ugovora nešto je dobro piše u realnosti se to ne provodi i bitno je drukčije. Zbog toga tražimo da se u budućnosti sve e, stranke ugovorne obvežu da će osam ključnih preporuka Međunarodne organizacije za rad primijeniti, da će se sve negativne se djelovati protiv negativnih posljedica bilo kakvih promjena na tržištu po radna mjesta, da neće doći da zbog različitih oscilacija na tržištu do smanjenja radnih mjesta i da će se pojačati uključivanje civilnog društva, posebno sindikata u donošenje svih važnih uloga. Hvala lijepo. Šusta. A... Hvala lijepo. A sada riječ ima Imakulada Rodriguez Pinjero Fernandez, izvolite nacionalismos i populismos amenazan los pilares de la Hvala lijepo. Populizam eh, prijeti stupovima našeg demokratskog društva u Europskoj uniji. Moramo imati jasan odgovor, eh, moramo imati više Europe i bolju Europu. Trgovinska, eh, naime građani moraju shvatiti da trgovinski sporazumi zapravo dovode do poboljšanja njihovog životnog standarda te da pomažu širenju e, naših vrijednosti. Isto tako socijalni, ekološki i ljudski standardi moraju biti pravno obvezujući te uključeni u pregovore. Međutim, ne možemo imati održive ciljeve ukoliko nemamo informe e, Dakle, ukoliko postoje neki nedostaci u tekstu, kao što smo čuli. Moramo promicati rodnu ravnopravnost u svijetu. Mala i srednja poduzeća moraju imati koristi od trgovinskih sporazuma, te treba postojati bolja koordinacija između trgovinske i industrijske politike. Pred nama je još mnogo posla, mnogo toga što treba učiniti kako bismo imali poštenu trgovinu za sve. Želim zahvaliti izvjestiteljicama na izvrsno obavljenom zadatku i na naporima da se dođe do kompromisa. Hvala, hvala vam lijepa i sada u ime odbora ITRE Dita Hranzova na minutu i po. Hvala. E, povjerenice, pitanje je što mi očekujemo od nove trgovinske strategije. Prije svega, on ne smijemo se ponašati kao do sada s jedne strane sve više europskih građana zanima se za trgovinska pitanja, ali s druge strane sve veći broj njih brine se zbog potencijalnog učinka takvih trgovinskih politika. Mi moramo iznaći bolji način za informiranje o tim pitanjima na učinkovitiji način i moramo se pozabaviti bojaznima naših sugrađana. To znači ne bilo kojem obliku protekcionizma, a e, i pritom trebamo postići trgovinu koja će biti poštena za sve. Mislim da bi dobra provedba strategije trebala krenuti od inventara svih postojećih trgovinskih sporazuma. Za to naravno treba raspodijeliti e, kadrove e, koji bi radili na tome u službama komisije. Europska unija ne pristupa tome ozbiljno budući da neki pregovori traju više od 15 ili 12 godina. Moramo imati jasne prioritete i moramo postići rezultate. Osobno vidim da postoje tri ključna područja u trgovinskoj politici kao prvo promicanje digitalne dimenzije međunarodne trgovine, zatim olakšavanje razmjene u sektoru pružanja usluga i na kraju našim poduzećima, posebno malim i srednjim poduzećima, trebamo ponuditi nove poslovne prilike. Uspješnost naše trgovinske politike mjerit će se prema tome koliko europske tvrtke mogu učinkovito pristupiti stranim tržištima i koliko mi možemo e, ponuditi rješenja na njihove svakodnevne probleme. Hvala. Sada u ime odbora za poljoprivredu, Ester Garcija. Hvala. Na samom početku želim e, zahvaliti izvjestiteljicama i izvjestiteljima u Sjeni na ovom izvješću. E, koje također uzima u obzir mišljenje odbora za poljoprivredu. Imajući u vidu da je poljoprivreda jedno od najosjetljivijih područja prilikom pregovora međunarodnih trgovinskih sporazuma, međunarodni sporazumi mogu dati brojne pogodnosti, ali isto tako mogu e, biti rizični za poljoprivredni sektor. Zato su potrebne korektivne mjere ili pak izuzeća. Primjerice, proizvodnja voća i povrća je jedan od takvih osjetljivih sektora Poljoprivreda je bila predmet pregovora sa trećim zemljama, međutim ne želimo da se u buduće ponavljaju situacije kakve smo imali u prošlosti. Mi želimo imati odnose koji počivaju na potpuno, potpunom reciprocitetu, primjerice kada je riječ o e, sanitarnim, higijenskim uvjetima. Na kraju želim naglasiti važnost svega ovoga što sam rekla za imidž Europske unije. E, riječ je o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla e, i oznaka kvalitete, posebno e, kada je riječ o pregovorima s trećim zemljama i poljoprivrednim proizvodima. Hvala. I sada imamo Predstavnik eh, klubova zastupnika. U ime kluba zastupnika Pučana eh, riječ ima Ja nisam siguran da je slobodna trgovina dobra za Europsku uniju i da automatski donosi prosperitet i nova radna mjesta. Ja se ne protivim slobodnoj trgovini, kao takvoj, ali nije mi jasno kako smo tako lako došli do zaključka da je slobodna trgovina dobra kao da je to nešto što se samo po sebi podrazumijeva. Zatim želim spomenuti da uglavnom ne poznajemo dobro, e, naime naši birači ne poznaju dobro europsku trgovinsku politiku i to je spriječalo da bude učinkovitom. Izvan Brisela ljudi i tvrtke saznaju informacije o našim trgovinskim politikama prekasno da bi uopće mogli utjecati na ishod pregovora. Moramo pronaći načina da ih informiramo pravovremeno o našim trgovinskim politikama kako bi oni mogli sudjelovati u njihovom kreiranju. I na kraju treba nam mehanizam kako bismo mogli provjeriti doprinos e, briselske trgovinske udruge kako bi oni uistinu mogli predstavljati interese europske industrije i mogli e, govoriti u ime europske industrije. Te udruge uistinu moraju predstavljati interese naše domaće industrije Mislim, moramo pobrinuti da je to uistinu tako. Hvala. Hvala. Sada riječ ima David Martin. Hvala lijepa. Klub zastupnika socijalista i demokrata pozdravlja strategiju Komisije trgovina za sve. Da kako lakše je, lakše je napisati strategiju nego je provesti u djelo i mi nismo sigurni da se u ovome uistinu održavaju te vrijednosti. Pod nekim uvjetima trgovina može dovesti do otvaranja radnih mjesta održivog razvoja. Primjerice, upravo smo imali e, pet obljetnicu sporazuma EU-a i Koreje. E, dakle, izvoz Europske unije u Koreju se povećao za 55%, tako da smo nekadašnji trgovinski deficit pretvorili u trgovinski suficit i naše tvrtke su imale velike koristi od toga. Međutim, kao što je rekao prethodni govornik, mi ne možemo ignorirati činjenicu da trgovina ne pogoduje svima, tako da je ključno da se prednosti trgovine uistinu održavaju na što širi krug ljudi. Zato su potrebne popratne politike kao što je e, pristup e, e, reformiranom fondu za globalizaciju gubitnici globalizacije ne smiju biti ostavljeni u izolaciji. Moj klub je uvijek tražio da se promiču vrijednosti Europske unije i u tom smislu također podržavamo da se spominje održivi razvoj, ljudska prava, pravedna trgovina i borba protiv e, korupcije i e, porezne evazije. I u tom smislu također ponavljamo da poglavlje o trgovini i održivom razvoju u e, sporazumu o slobodnoj trgovini moraju biti izvršivi kako naši trgovinski partneri mogli primjenjivati ta pravila. Slažemo se i s komisijom da sve veći broj tih sporazuma e, ne smije ići na štetu multilateralnog sustava trgovine. Za nas je VTO i dalje prioritet, budući da i najsiromašnije zemlje kroz njega mogu iskoristiti sve prednosti globalizacije i sudjelovati u međunarodnoj trgovini e, na način da se poštuju na konzistentan način e, isto pravilo međunarodnoj trgovini. Hvala. Gospođa McClarkin u ime ECR kluba, hvala. Hvala. Hvala izvjestitelju i podršci koju pruža sporazum o slobodnoj trgovini. To je mandat za otvaranje odnosa u svjetskoj trgovini i benefita za potrošače širom cijena. Želim da e, tom bude pozitivan, da bude što manje crvenih linija. Ovo je jedan korak u dobrom smjeru. Znam da konkurencija veliku ulogu igra u pružanju koristi e, e, potrošačima i i treba cijeniti e, države Latinske Amerike i njihova mala i srednja poduzeća. Ono što ono što nas brine uvijek u ovoj strategiji ostaje e, zaštita, e, zatim instrumenti javne nabave, E, zaštita za nepoljoprivredne e, proizvode. Mislim da to sve treba zaštititi i vjerujem da će to izazvati obrambeni odgovor što će biti na štetu otvaranja novih tržišta i naših ofanzivnih interesa u pregovorima. Europska unija treba pozitivni, ambiciozni plan ne samo da se razvija već da se sporazumi ratificiraju i samo na taj način Evropska unija može e, pokazati da je ozbiljna u svezi s poslovima i razvojem. Hvala gospođo McClarkin, a sada Alde e, klub gospođa Mariće Shake. Hvala predsjedniče, gospođo povjerenice. Trgovina je vrlo važan e, element instrumenata politike Evropske unije. Mi time poboljšavamo sisteme koji se bazira na vrijednostima i e, trgovina koja će imati više standarde. Svijet se jako mijenja i e, rastu e, države pošto je Kina i države golfa, one ne dijele naše standarde, standarde ali to nije luksuz nego potreba. Drago mi je da je povjerenica E, na srcu ima europsku strategiju e, trgovine, to je ono što građani očekuju. Kada govorimo o trgovini, rasprava se povećava u zadnjih godina, e, države članice i parlamentarci žele ublažiti e, teret naše cijele Europske komisije na globalnoj razini kako bi imala dobru pregovaračku e, poziciju. I vlade i nacionalni parlamenti će u tome odigrati važnu ulogu. Prelagano je pratveriti praviti se da se u Briselu e, sanja o nekakvoj trgovinskoj politici i da ne objavljuje dokumente. Mi moramo e, tjerati e, države članice da nam svoje tekstove dostave. Osim što postoji velika potreba od ljudi da se čuje njihov glas. I ključ je da se ljudi angažiraju što više. Mi moramo raditi što mi možemo, ali ministri trgovine i parlamenti nacionalnih država su u najboljoj poziciji da reguliraju elemente trgovine. Ako postoje negativni učinci koje smo ublažili, politika se mora donositi na nacionalnoj razini. Samo kad budemo odigrali svaku ulogu kako treba i raditi zajedno, pobrinut ćemo se za transparentnost i jasno ćemo vidjeti o čemu se radi ne samo u Europskoj uniji, već i na globalnom planu. Hvala. Hvala. A sada GUI NGL. E, gospodin Helmut Scholz, minuta i pol, izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući gospođo povjerenice. Najkasnije sa europskim raspravama o TTIP-u, tezi i tako dalje, ostalim gospodarskim trgovinskim sporazumama je u javnoj svijesti postala prisutna uopće ta trgovinska politika i njena buduća strategija. Stoga mislimo da su ovi napori komisije se trebaju po pozdraviti. Komisija ima vrlo ambiciozan plan da razradi strategiju za nekoliko godina sljedećih, stoga je vrlo bitno da i naš Europski parlament odredi svoju poziciju o tome. Hvala lijepo izvjestiteljicama Begin i drugima na njihovim trudima, trudu. Uz kolegicu Forencu se ovdje predočuje jedan inic, samoinicijativno izvješće u kome se provjerava u kojoj su mjeri recimo socijalni zahtjevi parlamenta kao i zahtjevi za socijalnom odgovornošću našeg poduzeća za ekološki e, svjesnim i zrelim ponašanjem i za poštivanjem ljudskih prava u trgovinskim sporazima u kojoj mjeri dakle su oni ispunjeni od strane industrije i Evropske unije. I mislim da recimo za budućnost se tu upravo gradi na našim predodžbama solidarnosti i našoj predodžbi socijalne pravde. Mi smo naš prijedlog za jednu alternativnu rezoluciju, inače kao zeleni ovdje još jedan puta predložili, jer mislimo da je ovdje samo djelomično to zastupljeno. Mi svakom slučaju pozdravljamo sve veću važnost koja se daje poštenim aspektima trgovine u budućnosti od strane komisije. Unatoč tome ostaje temeljnim koncepcijom trgovinske naše strategije da se postignu profit biti za velike firme i jaku industriju. Uz naravno ogromne e, napretke u tehnologiji kako bi se ojačala financijsko tržište Europske unije, financijska pozicija, ali na teret mnogih drugih regija u svijetu i na teret malih i srednjih poduzeća i u Europi. Zbog toga smatram da bi trebale sve kolegice i kolege kao i vijeće zaista se ozbiljno prihvatiti još jedan puta preispitivanje svog mandata za, koje su dobili za utanačivanje i dogovaranje tih trgovinskih sporazuma u skladu s onim što su i mnoge nevladine organizacije rekli. Hvala lijepo. Da li prihvaćamo? Prihvaćamo blokiranje gospodina Sanija. Imate 30 sekundi. Izvolite. Drage kolege, ne samo da se slažem da moramo posvetiti pažnju i to posebnu pažnju socijalnim vrijednostima i e, socijalnim pravima u odnosu na e, pregovore o trgovinskoj politici, no mogućnosti koje nam e, pružaju porezne oaze ne smiju se miješati sa socijalnim standardima. Moje pitanje je ovo, vidite li bilo kakvu mogućnost da te porezne oaze budu zaboravljena, ne zaboravljene, već zabranjene, jer neke države članice e, imaju takve porezne oaze koje mogu eksploatirati. S punim pravom. Ja se mogu samo složiti s vama da se trebaju porezne oaze zatvoriti, ukinuti, one moraju nestati. Stoga je to vrlo važna politička odluka koju moramo donijeti i u gospodarskoj politici ili barem u naporima da postignemo zajedničku gospodarsku politiku, to ne smijemo zaboraviti. A to spada jasno pod isti krov sa trgovinskim sporazima i trgovinskom strategijom. Samo moramo pogledati koja poduzeća iskorištavaju te porezne oaze. Stoga je jedno pitanje zajedničke uredbe o tome da se socijalni standardi unesu i da se poštuju apsolutno porezni režimi, to je nešto od nužne važnosti. Dobro, nemamo sad puno vremena, možda ćemo nastaviti drugom prilikom tu raspravu. Danke. On behalf Greens. A sad ime zelenih javlja se gospođa Skakala. Minuta i pol, izvolite. Hvala također i e, izvostiteljici na plodnoj suradnji. Mi u Zelenima mislimo da trgovina može biti vrlo važan instrument koji će razviti i poboljšati ljudska prava i poboljšati zaštitu okoliša. Kažem može, mislim da postoji potencijal, ali taj potencijal nije iskorišten. Zapravo obrnuto se događa jer e, na zapravo povećava neravnopravnosti dovodi do siromaštva, to se mora promijeniti. Mislim da je ovo izvješće jedan korak naprijed u pravom smjeru, ali se moramo sada odmaknuti od do, lijepih riječi o ljudskim pravima i vrijednostima do implementacije. To mora uključiti i neka obvezujuća pravila, ali ono što komisija radi je da želi nametnuti trgovinske sankcije protiv nekih e, e, zemalja koje ne e, primaju migrante. Zapravo sankcioniramo E, e, države koje ne zatvaraju dovoljno svoje granice, mislim da će me kolege podržati kad kažem to e, krivo. Također hitno moramo promijeniti našu trgovinsku politiku tako da umjesto da promovira nesigurnost u Europi trgovina mora doprinijeti ljudskim pravima i razvoju, mora biti koherentna sa onim politikama i u Europi i u, u svijetu na obje strane pregovaračkog stola. Hvala. Hvala puno. Kristofor eh, Hirnin će sad govoriti dvije minute. Hvala puno. Mogu li još jednom vas podsjetiti o, eh, na stvarnost i što se u stvarnosti događa? 19% svjetskog BDP-a 5000 tisuća milijuna dolara je ukupna svota koja se povećala pet puta no 38% svjetskog stanovništva živi u siromaštvu odnosno 10% ih je sada prepolovilo se njihov broj, no ali ne postoji uzročno posljednična veza. Ne možemo reći da je trgovina način za izlazak iz siromaštva. Ono što je važno je da se odvaže, važ, da se vidi kako se trgovina razvija. Sada imamo jako puno e, odnosno tri 1800 slučajeva protekcionizma, previše je toga. A treća tema e, za ublažavanje e, posljedica e, trgovine od 1985. prepolovili smo količinu od 19 na 10%, ali ništa se nije promijenilo trgovinska politika se nije promijenila moramo uzeti u obzir sve sva važna pitanja moramo se boriti protiv barijera trgovini, moramo olakšati razminu podataka jer to mora biti naš plan i ono za što se borimo ne smijemo e, se uljuljati e, jer svatko u ovoj e, prostori želi više barijera trgovini, ali to će nas koštati ljudskih života. Hvala, a sada Gospođa Dalek, dvije minute. Hvala e, gospođi izvjestiteljici. Referendum u Ujedinjoj kraljevini pokazuje da e, ljudi sve više, loše se osjećaju e, pred izazovima globalizacije i mislim da treba tražiti rješenje. Naš izvješće govori da moramo poštenije trgovati, da moramo manje eksploatirati ljude i prirodu i ovdje i na inozemstvu. Mi moramo našim trgovinskim partnerima omogućiti da e, dosegnu iste razine ljudskog razvoja kao što su naši. To e, nudi konkretne prijedloge za održivi razvoj. Ja ću ih naglasiti pet. Prvo, e, sindikati i civilno društvo se mora više angažirati, mora se dati više važnosti E, onima koji nisu dio državnog aparata. Treće, treba se zapravo prebaciti sa e, dobrovoljnih udruživanja do e, obveznih udruženja kako bismo ublažili konflikte. Treće, treba priznati neovisnu ekspertizu, treba izvješća o učinku treba uzeti ozbiljnije četvrto e, treba e, koristiti poticaje ali i ono što će ih e, što će spriječiti njihovo zlouporabu a to po nama e, e, zahtjeva novi delegirani dokument. I peto, treba uključiti svjetsku trgovinsku organizaciju u sve e, pregovore o trgovini kao što smo to činili nakon užasnih katastrofa u Bangladešku. E, to mora biti vidljivo, a ne samo ono čemu težimo. E, stanovništvo će i dalje biti nepovjerljivo prema trgovinskoj politici dok ne postoji poštenje u svemu tome, a to mora biti naš prioritet. Hvala. Hvala e, gospođo sada gospođa Izvolite. Hvala, zahvaljujem gospođe na njezinom izvješću. Upozoravam vas na javno zdravstvo koje je vrlo važno, ali nažalost ovo izvješće se zapravo drži slijepog vjerovanja da postoji slobodna trgovina. Zbog čega mislite da će svijet biti bolje mjesto ako e, idemo u smjeru e, gospodarskih ciljeva? Bolje e, za okoliš ako ne e, prenosimo robu tisućama kilometara. Bolje bilo da ljudi zarađuju lokalno. Naravno, mi živimo u globalnom selu i ne želim nikoga lišiti kave i kompjutora, ali postoji razlika između trgovine e, sa dobrom svrhom i trgovine koja je samom sebi svrha. Mislim da postoji razlika u tome izvješću. To treba napraviti razliku e, to ne bi trebalo biti u suprotnosti sa e, glavnim težnjama Europske unije ja mislim da je važno da zatražimo mišljenje o slučajevima pred eh, eh, Europskim sudom pravde. Gospođa eh, Hajtova, jedna i pol minuta. Mi smo u, živimo u vrlo važnim vremenima kad govorimo o stvarnoj integraciji, integraciji naših vrijednosti i interesa e, u trgovine. Dobili smo e, vrlo dobru poruku od gospodina e, povjerenika Malstroma i o e, ciljevima održivog razvoja. Mislim da postoje dva velika izazova poduzeća e, zaslužuju da ih Evropska unija aktivno podržava. Sve njihove inicijative o održavosti u e, lancu opskrbe. Nijedno poduzeće si danas ne može priuštiti da i da mm, upošljava mm, rad, e, radnike koji nisu legalni, djeco i tako. Osim toga, Evropska unija e, ima vrlo važnu e, ulogu u stvaranju uvjeta za održivi razvoj kad potpisujemo sa našim partnerima trgovinske ugovore. Moramo se boriti protiv korupcije, vlade moraju biti odgovornije i moramo pomoći slobodi e, civilnih društava. Hvala. A sada gospođa Andrekin. Hvala, gospodine predsjedajući. Komisija prepoznaje veze između e, trgovine, ljudskih prava i socijalnih standarda. E, mislim da su to važna e, oruđa pri postizanju ekonomskih ciljeva i zaštiti ljudskih prava. Ono što mi očekujemo od komisije i vijeća zapravo zanemaruje implementaciju novih strategija trgovine komisije mora voditi u reformi e, e, E, politika svjetska trgovinska organizacija mora biti e, e, mora imati na umu dimenzije ljudskih prava vrlo je važno da i komisija i vijeće promoviraju duboko praćenje kršenja ljudskih prava u našim trgovinskim sporazumima Naši parlament također mora biti više uključen i mora ga se više konzultirati u ovom smislu naša trgovinska politika mora biti poticana u našim partnerskim zemljama kako bi se podizali e, standardi ljudskih prava i zaštite okoliša. To se mora primijeniti na sve njihove obveze, naročito međunarodne standarde u područjima ljudskih prava, rada i okoliša. Hvala. E, gospodin minutu. Hvala predsjedniče. Mislim da je javna tajna o čemu smo upravo i čuli, da trgovinska politika Europske unije izaziva brojne bojazni i skepticizam. I to nije suprotno onome što sam čuo problem komunikacije, to je stvarnost koju ljudi proživljavaju. Kada je riječ o globaliziranoj liberalizaciji, slobodna trgovina najčešće koristi istima. Govori se o gubitnicima i dobitnicima, međutim dobitnici su uvijek isti, velika poduzeća, a gubitnici su poduzeća, poljoprivrednici i svi oni koji su žrtve tog, e, tog sustava. Dakle, tu bismo mogli možda imati slobodnu trgovinu, ali kao prvo treba reći da ima sve više bilateralnih pregovora, što nije jamac uspjeha i napretka. Drugo, i jednako važno, trebamo imati hrabrost da se zaštitimo. Da, moramo zaštititi europsku industriju. Da, trebamo zaštititi osjetljive poljoprivredne sektore. Naravno, e, to sve treba počivati na vrijednostima, kao što su rekli kolege, ali pred nama je još mnogo posla. Hvala lijepo predsjedavajući. Za mene kao socijaldemokratkinju ova naša strategija treba značiti da se pravedno rasporedi svima u društvu sav profit i sva imovina koja se tu stekne, a ne da samo neki u tome uživaju. Dakle, odgovorna trgovinska investicijska politika uzima u obzir i radnike i potrošače jednako kao i sve ostale dionike. Dakle, svi građani moraju biti uzeti u obzir. Osim toga, treba i malim i srednjim poduzećima otvoriti više šansi u svjetskoj trgovini. Odgovorna politika podržava i potiče vrijednosti Europske unije kao što je to demokracija, pravna država i poštivanje ljudskih prava. Pritom je potpuno neizostavno da se temeljna načela naše odgovornosti i održivosti u svemu, svakom trgovinskom ugovoru ugrade kao obvezujuće klauzule. Dakle, socijalni i ekološki standardi moraju biti predviđeni zajedno sa mehanizmima za sankcioniranje onih koji to krše. A da bi se svega toga pridržavali, potrebna je naravno i mogućnost kontrole koju će vršiti civilno društvo i njezini predstavnici. U tom smislu očekujemo od komisije vijeća da napokon uzme, ozbiljno shvati naše zahtjeve i da ih provede. Hvala lijepa. A sada Silva Pereira na minutu. Comercial Pedro Pereira. Dakle, strategija komisije je najavljena i znamo da ona treba vrijediti za sve. Parlament to podupire, to je jasno. Međutim, to naravno mora ići pod ruku sa održivim razvojem i to ne smijemo ostati pritom samo na riječima, nego trebamo vrlo konkretne obvezujuće ugovorne klauzule. Europska unija mora koristiti trgovinsku politiku da bi postigla jednu razvojnu, održivu razvojnu politiku koja je u cijelom svijetu se primjenjuje. Naravno, to posebno vrijedi recimo i za naše strateške ugovore sa zemljama AKP-a za razdoblje poslije 2020. Zbog toga mislimo da bi komisija trebala saslušati sve što je parlament i sve što je bitno u vezi s tim i provesti one trgovinske sporazume koji se sada još pregovaraju a pritom se u procjenu onog što se događa treba involvirati u cijelosti i parlament. Jer samo na taj način ćemo spriječiti da se trgovinsko-politička agenta koristi i samo deklarativno unutra se pravi ciljevi, a i samo tako ćemo zajamčiti da se to, da se to događa zaista na dobrobit svih građana. Hvala lijepa, a sada naš eh, zastupnik Eli. Časni zastupnici. E, ovo je jako važno. Prije godinu dana nije bilo puno zapravo zahtjeva i potražnje za ovim odborom, ali sada vidimo da je ovaj odbor jako, postaje jako važan upravo zato što se radi na donošenju nove trgovinske strategije. A vrlo jednostavno zašto, jer trgovina je bitna. Ako jedna zemlja može više trgovati s drugom, će više izvoza, više radnih mjesta i više novaca. To je konačni rezultat svega toga i prema tome ja sam apsolutno za E, ugovore o slobodnoj trgovini koje je Evropska unija ima primjerice sa Vjetnamom koji je zaključen upravo pred e, Božić. To je pomoglo kako državi Vjetnam tako i nama u Evropskoj uniji. Imamo isto tako ugovor o slobodnoj trgovini s Korejom. Međutim, bitno je da krenemo dalje, da idemo dalje prema naprijed komisija mora tu jako puno učiniti na toj budućoj strategiji, pogotovo što se tiče ljudskih prava, socijalnih prava i nadam se da će ih i dalje uzimati u svim pregovorima u obzir. Hvala lijepo, a sada na jednu minutu Dona Uvart. Um, thank Hvala lijepo, predsjedavajući, gospođo povjerenice. Mislim da već imate jedan dokument koji će vam ovdje pomoći. To je dokument od 20 stranica i zove se Alternativni mandat za trgovinu. I kaže, trgovina bi se trebala raditi o razmjeni uz različite zaštite kulturnih vrijednosti i uspostavljanje veze između regije koje će usput razmjenjivati svoju kreativnost i sve svoje ostale autohtone proizvode. To je dokument kojeg je usvojio parlament još prije nego što sam ja odabrana prije puno, puno godina. Taj dokument nastao nakon konsultacija sa više od 57 organizacija civilnog društva, uključujući sindikate. I ja vjerujem, apsolutno vjerujem da se trebate vratiti tom upravo povijesnom dokumentu. I mnogi su od nas, recimo tijekom svojih izbornih kampanja,

onda gledajmo olakšati tu trgovinsku razmjenu a za ljudska se prava borimo na druge načine. hvala lijepa. Hvala Ova rasprava jasno pokazuje da je neoliberalni sustav slobodne trgovine sam po sebi kontroverzan. Naime, kod tog sustava je u pitanju samo dobit, samo profit, a realnost pokazuje da to nije dovoljno da naime mi vidimo da na taj način sadašnjim postupanjem će se neće moći zaštititi oni koji bivaju eksploatirani unutar Europske unije i izvan nje. Dakle, sve one klauzule o jamčanju garancije zaštite se uvijek iznova dovode u pitanje. I makar je to sve nominalno ugrađeno, vidimo da se diljem svijeta i dalje krše ljudska prava i da su prava individualca i pojedinog čovjeka uvijek slabija od prava velikih multinacionalnih korporacija. Ali mi trebamo jedan novi model suradnje u kojem ćemo insistirati na socijalnim pravima i korporativnoj odgovornosti kao i garantirati socija, autonomiju država pritom od velike prirode. Hvala lijepa. Sada zastupnik Šogor trgovina je u srcu Europske unije. Mi kontroliramo jednu trećinu svjetske trgovine, imamo naj, najveći smo, a istodobno smo najveći najveći zagovornici ljudskih prava, pogotovo u vezi s trgovinom. Međutim, mi vidimo da recimo i Azija, koja je sigurno najdinamičnija regija u svjetskoj trgovini u budućnosti, se da će 90% trgovine se iz, odvijati izvan Europske unije. Takav je razvoj, to gledamo. Prema tome, ako želimo braniti svoju poziciju, ako želimo zadržati naša radna mjesta, a ujedno biti gladni promotor svih ljudskih prava u svijetu, mi nemamo vremena koje možemo gubiti. Apsolutno je potrebno da naše postojeće sporazume još oživimo i da brže što je moguće brže dovede, prevedemo kraju pregovore onima koji su još otvoreni, a zatim da se povede i politička rasprava o svim tim pregovorima i tim ugovorima što treba sve sadržati. Hvala lijepo. Tonjo Hvala lijepo, predsjedavajući. Strategija Europske unije na području trgovine i investicija bazira se, temelji se dakle na vrijednostima učinkovitosti i transparentnosti i to u odnosu i pred svim građanima Europske unije. Sa Junkerovim planom je situacija sljedeća. Investicije u sljedeće tri godine bi trebale iznositi više od 300 milijarde eura i to je investicije koje treba ići izravno u realno gospodarstvo. U Grčkoj, u Grčkoj koja je u teškom stanju zato što je gotovo uništena ovim programima štednje. Imamo 42 projekta, ali umjesto da se jedna pravedna trgovina za sve predlaže, Europska unija sada mm, gura i maksimalno želi unaprijediti TTIP, ugovor o slobodno prekoatlantskoj trgovini, a tu vidimo da ima jako velikih diskriminacija, velikih podjela između malih i srednjih poduzeća, između zemalja kojima je dobro i kojima nije dobro. Prema tome, s jedne strane se treba financirati, sufinancirati infrastrukturne projekte, a s druge strane imamo probleme što nisu svi jednako tu zastupljeni. Hvala lijepo, a sada zastupnik Vojčak. Hvala. Povjerenice, postoji jedan crvena nit koja provodi se i provlače kroz ovu raspravu. Da li je uopće poštena trgovina moguća? Mi vjerujemo da jest, međutim, e, mislimo da pritom treba i parlament onda ispuniti svoju ulogu i sudjelovati i ratificirati različite trgovinske sporazume jer ne smijemo zaboraviti da ako se nekim, ako europska poduzeća napuste neko tržište zbog toga što tamo se nije, nisu poštivala ljudska prava, a onda obično na to tržište stupi neki drugi poduzetnik koji obično nema ni malo skrupula i stvar se nastavlja još u gorem stanju. Prema tome naglašavam da se ljudska prava mogu gledati sa više kuta, iz više gledišta. Dakle, onog univerzalnog prema univerzalnoj deklaraciji, ali i različitim pojedinim, ovisno kulturama, različitim aspektima. I moram, ne, želim ovdje ni ja nikog ocijeniti, ali različite geografske po, različite geografska područja će na različite načine tumačiti i gledati na ljudska prava. To isto ne smemo zaboraviti. Hvala lijepo, a sada naša povjerenica ima riječ, gospođa Malmström. Hvala lijepo i hvala svima na ovoj vrlo zanimljivoj raspravi. Mislim da je bila jako dobra i da smo čuli jako puno korisnih i vrijednih e, preporuka i savjeta od naših izvjestiteljica i ostalih u raspravi. Mi kad smo kao napravili, predočili naš predlog, imali smo tri glavna cilja, a tome prvi je bio da se trgovinski sporazumi doista donesu korist, da imaju dakle, da budu učinkoviti i donesu korist našim građanima i našim poduzetnicima. Trgovina može biti jedno veličanstveno oružje u borbi protiv siromaštva koje će osigurati da narod prosperira. Naravno, to se mora na pravi način učiniti učiniti i to pokušavamo i na to se fokusiramo u našim pregovorima. Moramo se pritom baviti i sa modernim stvarima, ne samo sa klasičnom trgovinom. To znači moramo braniti i zaštitu intelektualnih prava, baviti se trgovinom, uslugama i svim mogućim suvremenim stvarima. Moramo osigurati da naši potrošači doista dobiju korist od trgovinskih sporazuma i da onda na bolji način pomognemo i dosegnemo mala i srednja poduzeća kako bi im olakšali njihov napredak i njihovi, mi smo napravili čak web stranicu posebno za njih da budu uvijek upućeni u to što se događa. Drugi cilj je bilo naglasiti vrijednosti Europske unije. Mi ne možemo riješiti sve probleme ljudskih prava i nepoštivanja ljudskih prava na cijelom svijetu. Budimo realistični, ali možemo pridonijeti i to na način da budemo nešto sveobuhvatniji, da više kombiniramo, dakle da koristimo sve naše politike uz trgovinu, recimo vanjsku politiku i sve ostalo što je nama bitno, puno naših vrijednosti. I to na jedan pametan način. Na taj način ćemo i te vrijednosti promovirati. Mi imamo posebna poglavlja i o ljudskim pravima i pravima radnika i o zaštiti ekološkim standardima i tako dalje, održivom razvoju. Imamo i mehanizam za razrješenje sporova kako to treba izgledati. I e, želimo to ovim tek otvorenim pregovorima o trgovinskom sporazumu sa Meksikom unijeti, ali unutra moramo pisati o borbi protiv korupcije s obzirom na sve što se tamo događa. Prema tome mi želimo da se vijeće i komisija barem političke, donesu odluku o tom da se unutra unesu i te delikatne priče kao i recimo zabrana mučenja. A treća cilj je bio da se poveća transparentnost, jer građani žele biti uključeni, žele znati o čemu se radi ta trgovina, s kim se vodi, šta se događa. A to postaje sve, skup, sve važnije u najnovije vrijeme i prema tome to je ono što smo htjeli napraviti, ali da bi to učinili moramo promijeniti način dosadašnje politike. Prema tome komisija se trudila da svoju trgovinsku politiku učini što je moguće transparentnijom. Recimo sa TTIP-om to činimo u onim mjerama koje su ikako moguće koliko nam daje druga strana i činimo to sa svim ostalim sporazumima. I tu dakle vidimo, to je zadaća komisije i, ali i vaša zadaća da se angažirate, da objašnjavate, da slušate, da pokupite sve brige, sva pitanja i da pomognete u toj komunikaciji. Naravno da možemo učiniti više na rodnoj ravnopravnosti, ali to je prisutno u našoj trgovinskoj strategiji. Mi imamo procjene učinka i to smo uzeli u obzir. Mi smo i u našim svim općim povlastičkim režimima isto tako upisali to da se moraju poštivati rodna ravnopravnost, ali možemo još malo detaljnije pogledati vaše primjedbe i vaše sugestije da to još više uzmemo u obzir. Zatim pitanje rada djece i to je ono s čim se mi bavimo. Prije nekoliko godina smo objavili dokument kad se se radilo upravo o najgorim oblicima dječjeg rada i trgovini. Čak se vidjelo da se taj rad uglavnom odvijao na onim područjima koji su apsolutno bile izvan naših mogućnosti da to preko trgovinskih, da utječemo na to preko trgovinskih ugovora ili općeg sustava povlastica. Trgovina je, kao što sam već rekla, jako važna i mi znamo sad da se o njoj raspravlja, mi moramo više učiniti s naše strane europskih institucija, ali zemlje članice moraju učiniti više na tome da budu ti trgovinski ugovori koje mi zaključujemo budu ne samo na korist naših građana nego da se komplementiraju i dopune svim mogućim još različitim odredbama i poglavljima o tome kako će se na pametniji način ljudi zaštititi ljudska prava, zaštititi ekološke standarde i održivost. Kako će se to posebno zaštititi od globalizacije i trgovine? Naravno, mi sežemo i pokušavamo sa mnogim razvijenim ili zemljama u razvoju sklopiti takve ugovore i to ćemo i nastaviti raditi. A pritom smo se obvezali naravno na učinkovitnost, na transparentnost i na pronošenje i promoviranje dalje naših vrijednosti. A sada hvala vam svima puno, hvala predsjedavajućem i dajte da pokušamo zajedno raditi kako bi učinili da naša trgovina bude odgovorna, održiva i učinkovita. Hvala lijepo. Sada na dvije minute naše izvjestiteljice. Hvala lijepo. Ja bih se sada još jedan puta zahvalila izvjestiteljima u Sjeni na našoj dosadašnjoj suradnje. A isto bih se isto vratila na ono što je parlament 2010. usvojio, što je ovdje puno puta kazano, naš dokument je rezolucija o trgovini, a koju do sada komisija nije uzimala u obzir. Dakle, još jedan puta naglašavamo. Ljudska prava, socijalna prava, ekološke standarde nisu ni u kom slučaju jedna varijabila koja se pojavljuje i nestaje iz naših trgovinskih sporazuma. To mora biti jedna konstanta. I sjetimo se ovdje samo i mišljenje izvjestitelja Svjetske trgovačke organizacije Vidite, u njegovim izjavama se stvarno moglo to naći, da to trebaju, da su to, o čemu mi govorimo, ti standardi, obvezujuće zadaće i prema tome to se ne smije izgubiti iz vida. Sjetimo se četiri temeljne konvencije Međunarodne organizacije rada i to se mora uzeti u obzir. A zatim u pregovorima sa SAD-om o TTIP-u i mi znamo da se mora to posebno naglasiti jer znamo da se tu SAD nisu sa mnogo stvari složile posebno kod različitih obveza i ograničenja koje se odnose na ekološke standarde. Zatim pitanje recimo prava vlasništva tu treba jako biti pažljiv e, pred onim kako postupaju multinacionalne korporacije. Ja nerado protuslovim naše povjerenici, ali mislim da kod ugovora TTIP nismo krenuli u dobrom smjeru. Mislimo da je više, potrebno više demokracije, a to znači da nam treba više pristupa informacijama. Jer inače možemo samo reći da su ljudska prava da se ljudska prava ne smiju ni u kom slučaju podrediti želje za profitom velikih multinacionalnih korporacija. Hvala, a sada gospođa Begin ima još dvije minute. Hvala lijepo. Ja bih to željela svima zahvaliti koji su radili na ovom izvješću. To nije bio jednostavan zadatak. Jer e, ovo predstavlja jedan kompromis mnogih vrlo različitih ideja imali smo posla sa puno ljudi koji se bore protiv opće slobodne trgovine u našem parlamentu, imamo i takvih političkih strana, ali ipak smo uspjeli postići jedan kompromis i poslati jednu vrlo jasnu poruku i nadam se da to nije samo u, nije bilo samo u odboru Inter kod našeg glasanja, nego nadam se da će se to isto tako pokazati i potvrditi na sutrašnjem glasanju u našem plenarnom sastavu. Jer mi znamo da trgovina mora postati jedan, da kažemo, pogonski motor za opći razvoj i opću dobrobit našeg građanstva. A isto tako znamo da trebamo i preći na bolju sistematizaciju, pogotovo u ovim ugovorima kojima sada još pregovaramo kao ovim TTIP-u i ostalima. Jer mi želimo nešto novo postići, a to trebamo de facto postiče s jednim gospodarstvom koje je na svoj tradicionalni način diljem svijeta do sad radilo, surađivalo, trgovalo i mijenjalo u jednoj fazi relativno teškoj i kriznoj. Dakle, mi znamo da strategija koju smo, mi smo dali to izvješće o toj strategije u izvješću Forenza i pokazali smo što nam je najvažnije. Dakle, nije nam bitno da se trgovina samo odvija, da nemamo direktnog dokaza ko sve koristi te dobrobiti, da li to doista dolaze do naših građana i do